Now we are ready and then uh, we can start. Grazie colleghi e così come avevamo... Dragi kolege, kao što smo odlučili na sastanku koordinatora, odlučili smo organizirati radnu skupinu skupinu, odnosno atelje vezan za saslušanje povjerenika. Naš policy department je organizirao tu radionicu. Odmah ću započeti sa tim e, ateljeom jer već nekoliko minuta kasnije da ću riječ izvjestiteljima kako bi najavili temu. Govorit će dakle o temama koje će biti predmet saslušanja povjerenika. E, zamolit ću ih da nam daju okvirni pregled trenutnih e, propisa i isto tako da kažu koje su otvorene teme i po kojim temama ćemo se sučeljavati s povjerenicima u sljedećih mjesecima i godinama. Najprije ću dati riječ Filipu Šepelmanu iz Wuppertalovog e, instituta u Vupertalu. Izvolite. Thank you, Mr. Chairman. Zahvaljujem, predsjedniče. Dakle, e, izazov pred je u četvrt sata dati pregled e, okolišne politike Europske unije, sadašnja pitanja i pitanja koja su još pred nama, pa ću odmah krenuti ravno u svoj zadatak i dati vam odmah e, pregled izazova e, s kojima se suočava okolišna politika. Naravno, globalni izazovi, klimatske promjene, što naravno znadete. Dakle, imamo i opći izazov, e, znači da gospodarski razvoj kakav poznajemo je također povezan sa E, potrošnjom resursa i e, utjecajem na klimu. Nadalje imamo strukturne e, izazove kao što su niski rast, nezaposlenost, ovisnost o resursima u promjenjivom geopolitičkom okruženju. Interno imamo također nedostatak koherencije između politika, integracije između politika, te također Imamo nove načine upravljanja, znači sve veće sudjelovanje nevladinih dionika, e, sve veće sudjelovanje soft e, law, soft zakona. Dakle, e, Europska unija odlučila je odgovoriti na te izazove kako bi i to na način da će postati predvodnik u u prelazu na održivost, stvaranjem radnih mjesta, jačanjem konkurentnosti i promicanjem pametnog, održivog i inkluzivnog rasta. To je misija i strategija Europa 2020 e, koja se želi suočiti sa novim e, realitetima našeg stoljeća. Dakle, Europska politika nalazi se na jednom e, raskršću gdje s jedne strane imamo politiku rasta Europske unije, a s druge strane tradicionalnu e, okolišnu politiku. E, dakle, i to je upravo pozadnje u svjetlu koje trebamo tumačiti sadašnje i buduća pitanja. Evo mali pregled. Kada pogledamo ovaj jednu, znači u politiku eh, okoliša Europske unije koja se sada eh, proteže u 40 godina unatrag eh, europskog zakonodavstva, uglavnom tematskog, koje je razvijeno tijekom cijelog niza okolišnih programa koji sada kulminiraju u sedmom okolišnom programu i koji slijede ovu E, ovu os e, e, okoliša. A zatim imamo i ovaj okvir politike 2020. sa ciljem pametnog, inkluzivnog gospodarskog rasta. A to je ono to je onaj okvir u kojemu se sada nalazi okolišna politika. Znači imamo sedmi e, okolišni program e, u dva dijela. Jedno je tradicionalna tematska zakonodavni okvir o okolišu o kojem ću vam još nešto reći, te imamo i e, nove, novo nastajuće zakonodavstvo koje pokušava dati odgovor na spomenute izazove i koje je E, isto tako sastavni dio strategije Europa 2020. Dakle, ovo su ove tri teme. A sada ću vam e, ukratko prikazati sedmi okolišni e, program, odnosno akcijski program. Dakle, ovo su ove teme koje su već uključene. Dakle, ova ideja da se to integrira u strategiju Europa 2020, a pritom se zadrži i očuva prirodni kapital i također razvije gospodarstvo koje će učinkovito postupati sa resursima. Znači to je jasno povezano sa e, ekonomskim rastom, e, konkurentnošću i stvaranjem radnih mjesta, ali svakako sedmi e, akcijski program za okoliš ide i dalje od toga, znači u smislu rasta i zapošljenja, ali i dalje e, dobrobiti i dobrog življenja za ljude na našem planetu. Dakle, u zdrav život u zdravom okruženju za zdrave ljude. Dakle, ovi stupovi na kojima se temelji sedmi okolišni program su dobro informiranje, bolja provedba, više investicija i e, bolja integracija okolišnih politika. Uh, nestao mi je, nestala mi je prezentacija, tužno. So, uh, come to the second part of my presentation. Dobro, evo drugi dio moje prezentacije, tematsko zakonodavstvo, tradicionalno tematsko zakonodavstvo koje se razvilo tijekom 40 godina i gdje sada, na primjer, imamo teme kojima ćemo se i vi ćete se njima dakle baviti, a to su zakon e, zakonodavstvo koje se tiče zraka, paket za čisti zrak, e, zatim uh, sljedeća tema je voda, okvirna direktiva za vode iz 2010. postigla je znatni dakle, napredak u tom području, iako će to također biti područje gdje će trebati dalje raditi i poboljšavati. A kod bioraznolikosti imamo direktivu o staništima, i moramo se biti svjesni naravno i da nisu, nismo uspjeli ispuniti ciljeve za bioraznoliko za 2010. I ako pogledamo e, iz pismo o misiji predsjednika komisije Junkera, e, vidimo da se očekuje da će se ove dvije direktive i jačanje implementacije biti neki od ciljeva. Znači ovo su stvari koje nisu u sedmom programu, nije niti naša preporuka, međutim to je ono što se očigledno još planira. Što se tiče korištenja zemljišta, e, vidimo e, alarmantne stope degradacije zemljišta koje su također, također goruća tema pred Europskom unijom. Dakle, ovo su neki primjeri nekih od tema, a e, više informacija naravno možete pronaći u dokumentu. E, dobro. Ja pokušam procijeniti e, koliko mi je vremena ostalo za moj govor jer mi je ovaj prekid u prezentaciji prekinuo i odbrojavanje. Dobro, dakle, što se tiče okvira Europa 2020. Imamo i ovu glavnu inicijativu e, učinkovitog korištenja resursa u Europi. Znači, učinkovitost korištenja resursa je jedna od ključnih e, inicijativa strategije Europa 2020. Znači, jedna od ključnih inicijativa za do 2020. godine. A sada je to povezano i sa paketom za cirkularno gospodarstvo. Kružno gospodarstvo Znači imamo i ovaj hodogram za, e, za Europu e, koja je učinkovita s resursima. E, zatim imamo tu uključene teme kvantitativne ciljeve koje uključuju povećanje recikliranja otpada te jačanje konkurentnosti Europske unije. dakle, to su tipični primjeri zakonodavstva Europske unije na ovom ključno na ovom presiku. E, sljedeće teme koje se mogu naći u sedmom, okvirnom, e, sedmom okolišnom programu su održivi gradovi. E, to je također jedna od tema konferencije o staništima u 2016. za koju se odlučila UN i Europa će očigledno tu postavljati primjere. E, dva od tri europljana žive u gradovima, manjim i većim. Znači, održivi urbani razvoj nije jedna politika, nego integrirani skup politika gdje imamo razne izazove prijevoza, stanovanja e, i, drugog, e, i drugih stvari koje ljude zanimaju u tom okruženju. Znači, kako bolje živjeti, u e, na našem, na našem, na našem planetu. Dakle, ovo su bile tri ključne teme koje smo utvrdili i također e, jedna od tema je ekoinovacija što je jedan od e, ključnih zakonodavnih akata u, na ovom raskrižu gdje se pokušava poboljšati konkurentnost, jačati zapošljavanje i stvoriti ekonomski rast e, promicanjem ekoinovacije, ekološki e, osvještene inovacije. Znači ovdje imamo jedan cijeli spektar instrumenta koji se ovdje mogu primijeniti. A dugoročni izazov je poticati ovu vrstu inovacija time što će se ispuniti ne samo e, ambiciozni okolišni ciljevi, nego i ciljevi zapošljavanja gospodarskog razvoja Europske unije. Dakle, završno mogu reći e, jednom krat, skraćenom porukom, znači trenutno zakonodavstvo u području okolišta ključno je za transformiranje i inovacije u području socioekonomskog razvoja i jačanje konkurentnosti Europske unije te stvaranje radnih mjesta. I dalje, e, tematski izazovi su e, fina prilagodba i poboljšanje zakonodavstva u područjama bioraznolikosti, vode, zraka, zemljišta i kemikalija, te imamo nova područja kojima se sada bavi zakonodavstvo, kao što je učinkovitost korištenja resursa, cirkularno gospodarstvo i održiva, održiva tranzicija. Dakle, evo, to je glavna poruka i glavni tekst i sad možemo krenuti na pitanja zastupnika. Izvolite. Hvala vam. Dakle, imali pitanja od naših kolega. Imate li pitanja za naše goste stručnjake? Izvolite. Hvala lijepa, gospod predsjednik hvala gospodu za tale. Zahvaljujem predsjedatelju gospodinu Šopelmanu na ovom uvodu. Ja sam uvjeren da naša politika u budućnosti će biti sve uspješnija ukoliko uspijemo primijeniti integrirane koncepte. U tom smislu vjerujem da je pred nama još mnogo posla. Raspravljamo o nekim konceptima koje obuhvaćaju mnoštvo različitih sektora, tako da također potrebno, potrebno mnogo komunikacije između sektora koji se bave zaštitom okoliša, energetikom. Također vjerujem da bismo trebali uspostaviti određenu jedinicu koja će se baviti Nemamo prijevod na talijanski. One is Italian probably in the... I don't... We can try to improve your Italian. Dakle, radit ćemo malo na svom talijanskom, očigledno. E, izvolite, nastavite samo. Dakle, smatram da da bismo trebali napraviti jedan pregled naših prošlih i trenutnih politika, uključujući i poljoprivredu. Dakle, trebali bismo provjeriti da li su naše prošle politike u skladu s ovim novim integriranim konceptima. That is toliko od mene zamolio bih našeg gosta da mi kaže kako procjenjuje našu spremnost za takozvane integrirane koncepte. Hvala. Već sam spomenuo u svom pregledu sedmog akcijskog programa, programa četiri točke, a jedna od njih je integracija. I to je zapravo izazov s kojim se već dugo vremena suočavamo u Europskoj uniji i koji je osobito e, bio naglašen u takozvanom CAD procesu. E, dakle, govorili su o tome da pitanja zaštite okoliša nisu dovoljno integrirana u druge sektorske politike. Dakle, u ovoj fazi stanje još uvijek nije zadovoljavajuće i mislim da je očito da integracija politike zaštite okoliša mora biti još snažnije promovirana. Imamo li drugih pitanja? Samo bih se nadovezala na posljednji komentar i možda vas pitala da li imate pozitivno stajalište prema tome što će naš novi povjerenik imati tri portfelja u svojoj nadležnosti tako da bismo možda u tom smislu mogli dobiti veću integraciju između e, ribarstva, e, pitanja mora i zaštite okoliša. Ili možda smatrate da je to previše E, tako da se niti na jednom od toga neće dovoljno raditi. Dakle, smatrate li to pozitivnim ili nečim oko čega bi se trebali brinuti? E, ostavio sam svoju kristalnu kuglu kod kuće, nažalost, tako da vam mogu samo dati e, odgovor koji se temelji na znanstvenim dokazima i na proteklih pet godina. No, imamo iskustva sa drugim državama članicama gdje je također došlo do ovakvih spajanja, primjerice u Austriji, e, gdje imamo velik portfelj poljoprivreda, zaštita okoliša, vode i prema onome što sam do sada čuo, kolege se e, bore podosta sa time, ali e, to je i pozitivno i negativno. Dakle, idealno govoreći, moglo bi se očekivati e, poboljšanje e, održivosti, politika za održivost ribarenja, no obično se ovdje e, više radi o pitanjima političke volje i moći. have Imamo još koje pitanje? E, ukoliko ne, zahvalit ćemo se našem e, stručnom gostu, profesoru Filipu Šepfumanu i prijeći na sljedećeg stručnjaka Nikolasa Krebiha e, iz instituta Vopertal za okoliš zaštitu okoliša, klime i energije. Izvolite. Hvala vam lijepo. Eto, kao što svi znate, klimatske promjene su ogroman izazov e, koji se smatra čak jednim od najvećih izazova s kojim se čovečanstvo ikad susrelo. To je loša vijest. Dobra je da je klimatska promjena također povezana e, sa e, velikim, dobrobiti od nekorištenja ugljika, tako da imamo zdravstvene dobrobiti, možemo smanjiti e, zagađenost na lokalnoj razini i dobiti neke druge prednosti iz toga, tako da klimatske aktivnosti nude mnogo toga. Također su vezane za velik broj područja. Mi smo identificirali tri za koje smatramo da su ključna. A to su međunarodni pregovori o novom sporazumu o klimatskim promjenama, okviru do 2030. godine za politike o zaštiti klime i, i pitanje energetike i također vezano uz to politika o energetskoj učinkovitosti Europske unije. Što se tiče pregovora na međunarodnoj razini, kao što svi znate, trenutno se radi na novom sporazumu o klimatskim promjenama i njega bi trebalo usvojiti sljedeće godine u Parizu. Dakle, teoretski govoreći, to pruža mogućnost Europskoj uniji da se ponovno uključi kao predvodnik u klimatskim pitanjima i do sada je utjecaj Europske unije bio mješovit u međunarodnim promjenama, a mi smo bili ključni pokretač što se tiče Kyoto protokola, ali kao što znate pregovori u Kopenhagenu e, nisu ispunili e, ono što se očekivalo, to je svjetski sporazum 2009. godine, dakle, i tu Europska unija nije mogla predvoditi i pregovore i dovesti do uspjeha. Međutim, u Durbanu Europska unija je uspjela u tome e, da dobije novi mandat za pregovaranje jednog pravno obvezujućeg sporazuma. Tako da možemo i vidjeti da je donekle mješovit, e, mješovit uspjeh Europske unije do sada na međunarodnoj razini, no sada se pojavljuje mogućnost da se ponovno uključi kao predvodnik. naravno, to je usko vezano sa e, položajem Europske unije u međunarodnim strojanjima, Europska unija je svakako zagovornik e, snažnih međunarodnih sporazuma e, koji bi imali pravno obvezujuće obveze za sve stranke i e, solidan sustav mjerenja, praćenja, izvješćivanja i verifikacije o smanjenju stakleničkih plinova. Također, Europska unija zagovara redovite provjere naših ciljeva, naše posvećenosti, dokle smo u njima uspjeli doći. No, što je sa trenutnim e, ambicijama Europske unije? Kao što znate, Europska unija se e, obvezala prema protokolu iz Kijota da smanji svoje emisije za 20% u usporedbi sa razinama iz 90. godine i to do 2020. Međutim, ovaj cilj mogli bismo reći da je problematičan. Naime, prema Europskoj agenciji za zaštitu okoliša, Europska unija je već smanjila svoje emisije e, za 18% e, do 2012. godine. To možemo vidjeti na ovom grafikonu. Tako da temeljeno na trenutno postojećim mjerama, E, trebali bismo smanjiti e, do 2020. bismo trebali moći smanjiti emisije za 21%. E, I s ovim trenutnim ciljevima zapravo Europska unija će uspjeti emisije održati na jednoj stabilnoj razini, a što znači da je zapravo to nedostatak ambicija, barem ako to gledamo u kontekstu međunarodnih obveza. I Europska unija zapravo se dovodi u opasnost e, da e, potkopa svoju vjerodostojnost što bi naštetilo i njenom pregovaračkom položaju. Još jedno ključno pitanje je financiranje potpisnice međunarodnog sporazuma iz Cancuna su se dogovorile da će prikupiti 100 milijardi američkih dolara godišnje do 2020. godine kako bi pružile podršku zemljama u razvoju za borbu protiv klimatskih promjena i za smanjivanje utjecaja klimatskih promjena. Te godine također su uspostavili zeleni fond za klimu GCF on je trebao postati glavni fond Europske unije za financiranje borbe protiv klimatskih promjena. Međutim, bilo je potrebno vrlo dugo da ga se stavi u pogon, no to je učinjeno u svibnju ove godine. I sada se zapravo prikuplja resurse i već su održana e, dva sastanka e, o tom pitanju. E, Konačni sastanak će biti u studenom ove godine. I naravno ovaj proces je ključan za međunarodne e, pregovore. Dakle, uspješno prikupljanje sredstava za ovaj fond se može smatrati preduvjetom za uspješan ishod sastanka u Parizu. Za Europsku uniju, to je naravno također od ključne važnosti, neke države članice su već objavile e, svoje financije, drugi su rekli da su spremne doprinijeti. No na posljednjem sastanku u Bonu komisija je rekla da nije spremna izravna doprinijeti prikupljenju sredstava. E, tijekom e, samita u New Yorku ovaj tjedan komisija je rekla da će Europska unija također doprinijeti e, prikupljenju sredstava za fond. Dakle, trenutno je situacija donekle nejasna. Što to znači za proces pregovora i europsko vodstvo na pregovorima u Parizu? Dakle, Europska unija bi mogla uspjeti podobno se uključiti kao predvodnik u međunarodnim klimatskim pregovorima u Parizu, no postoje neki ključni elementi koji su za to važni. Prvo je e, pojačati ove ambicije do 2020. godine kako bismo ih stavili, kako bismo ih uskladili sa ciljevima do 2050. a ti su smanjenje 80 do 95% emisija. Druga ključna stvar je da naravno Europska unija će se morati posvetiti e, ambicioznim ciljevima za smanjenje emisije stakleničkih plinova i prema novom sporazumu. A istodobno pružiti e, financijsku podršku kroz fond e, za zemlje u razvoju. I još jedan važan aspekt je uloga e, zemalja e, u razvoju i tu Europska unija, kao što sam rekao, ima malo mješovit, mješovitu povijest što se tiče njene uspješnosti i mislim da proces pregovora i sporazum iz Pariza da bi stvorio jednu koaliciju sa zemljama u razvoju što je od ključne važnosti. Dakle, ove međunarodne obaveze, naravno morat će se prevesti i u europske politike i u tom smislu okvir do 2030. godine je od ključne važnosti. Dakle, na ovom slajdu možemo vidjeti e, razvoj tog okvira do 2030. godine, neću ići u detalje, no temelji se na ciljevima e, za 2020. godinu i na klimatski i energetski paket, na iskustva koje iz njega proizlaze. A 2011. komisija je razvila nekoliko dugoročnih strategija zelenih dokumenata, zelenih knjiga i na temelju tih strategija, dakle zapravo razvijena je, je sastavljena ta zelena knjiga i održane su konzultacije koje su se temeljile na povratnim informacijama i koje su obličene u okvir do 2030. godine, što je objavljeno ove godine u siječnju. Ukratko bih sada prošao kroz stajališta uključenih strana. Dakle, važno je e, vidjeti da su stajališta komisije i parlamenta temeljena na službenim dokumentima, dok je stajalište vijeća temeljeno na e, jednom nacrtu zaključaka vijeća koje je procurilo i koje se prije dva tjedna pojavilo na internetu. Dakle, to nije službeno stajalište, nego više odraz stanja trenutnih pregovora. Što se tiče smanjenja stakleničkih plinova, čini se da postoji sporazum oko toga da bi smanjenje trebalo 2030. godine iznositi 40% u usporedbi sa stanjem 1990. Dakle, sve tri institucije imaju taj isti stav 40%. Što se tiče obnovljive energije, komisija je predložila cilj od 27%, međutim on ne bi bio obvezujuć za države članice. A parlament je jasno rekao da taj cilj mora biti povećan na 30% i isto tako da ga se mora nadopuniti puniti sa nacionalnim ciljevima. Vijeće e, se čini da usvaja jedan srednji položaj. E, dakle, njihov stav je 30%, no bez obvezujućih ciljeva za države članice. Što se tiče energetske učinkovitosti, komisija je izjavila da je cilj za energetsku učinkovitost da bi trebao biti povećan 30% e, u srpnju, dakle to je bilo temeljno na reviziji stanja, a parlament je zauzao mnogo snažniji stav, e, tražio je mnogo viši cilj, 40%. I također želi da se taj cilj nadopuni sa individualnim nacionalnim ciljevima. E, vijeće ponovno izgleda za jedan srednji stav. Njihov cilj je 30%, no neobvezujuć za države članice. Dakle, to pokazuje da je područje e, energetske učinkovitosti zapravo područje gdje su neslaganja najveća. I to je razlog za brigu s obzirom da je e, energetska učinkovitost najbrži i najjeftiniji način da se smanji ovisnost o energiji stranoj i emisija stakleničkih plinova. Dakle, koje je trenutno stanje u tom sektoru? Europska unija je usvojila neobvezujuće ciljeve eh, u kontekstu eh, ciljeva za 2020. godinu, dakle to je smanjenje, odnosno ušteda energije od 20% do 2020. u usporedbi sa stanjem 2007. Napredak u ostvarenju tog cilja nije e, idealan. Prema posljednjim analizama pokazuje se da će Europska unija uspjeti ostvariti štednju od 18 do 19%. E, na to nije jedna stvar. Također veći dio ovih ušteda e, je posljedica gospodarske krize i smanjenja potražnje za energijom. Dakle, rasprave o novim ciljevima što se tiče energetske učinkovitosti su ključne i na njima se radi unutar okvira 2030. o politikama o klimi i energetici. Ključna poruka je da u skladu sa stavom parlamenta viši cilj za energetsku učinkovitost od 30% bi zapravo potakao ulaganja i gospodarski oporavak i spriječio e, povratak potrošnje energije e, na prethodnu razinu nakon što se gospodarstvo u potpunosti oporavi. E, postoje još uvijek veliki potencijali, neiskorišteni potencijali za iskorištavanje energije. Dakle, što se tiče neiskorištenih potencijala, priprema se jedna revizija koja će biti dobra prilika da se da se te potencijale i iskoristi. Koje su ovdje ključna pitanja? Ključno će biti pobrinuti se da su ciljevi čvrsti, solidni i to se tiče na, to se nadovezuje na troslenu strukturu ciljeva, ali isto tako i na više ciljeve za energetsku učinkovitost. Dakle, to je prijedlog Europskog parlamenta e, koji bi trebalo dalje pogurati kako bismo imali smanjenje 40% u usporedbi sa 2007. E, imali smo jednu malu grešku na proteklim slajdovima. Ja mislim da je e, pisalo da se radi o razinama iz 2007. A, ovdje je ispravno napisano, dakle radi se o temeljnim vrijednostima iz 2007. Jer e, također moramo se pobrinuti da je 40 40% smanjenja emisije plinova dolazi iz Europske unije i da se e, zatvore moguće praznine u implementaciji. Dakle, parlament će imati ključnu ulogu za odigrati ovim pitanjima. Dakle, na taj način ćemo imati jedan temelj za vodstvo u pregovorima na međunarodnoj razini. Hvala. Thank you very much. And now I ask to my colleagues if they have... Hvala. Sada ću pitati imaju li kolege pitanja. Izvolite. Hvala. Zaštita okoliša, klime i energetika su srodna pitanja. A imat ćemo povjerenika koji će se baviti djelatnostima vezanim za klimu i energetiku i dakle bit će jedan povjerenik koji će se specifično time baviti. Ja bih vas htio zapitati vaše osobno viđenje u svjetlu toga što mislite o nuklearnoj energiji. Mislim da svi mi želimo da izvori energije na koje ćemo se primarno osnovati budu primarni izvori energije. Međutim, nuklearna energija se opisuje kao čista energija. Jučer je objavljen zanimljiv članak. Članak je napisao četvero američkih znanstvenika i oni su u tom članku rekli da na srednji rok, naglašavam na srednji rok, bi nuklearna energija mogla sačuvati, spasiti naš e, planet. Dakle, mislite li vi osobno da ta e, nuklearna energija jest čista energija? Može li ona biti srednjoročno rješenje? Možda ne univerzalni lijek, ali neko vrsta rješenja. Hvala. Hvala vama. Prije svega, što se tiče osobnog mišljenja. Ne mogu vam baš dati osobno mišljenje. Nukla energija jest vezana s manjom emisijom stakleničkih plinova nego li druge vrste energije. Međutim, cijena te tehnologije i rizici koje ona povlače su vrlo visoki na dugi rok. Energetsku učinkovitost usmjeriti na nuklearnu energiju smanjilo bi zapravo ono što bi zapravo bila dobra strategija jest da se više usmjeri na obnovljive izvore energije i smanji ovisnost na od izvora energije koje sada imamo. Izvolite. Hvala. Hvala što ste naglasili što sve možemo učiniti u Europi kako bismo ublažili utjecaj na klimu. Klimatske promjene, međutim, puno su više od emisija ugljičnog dioksida u atmosferu. Sastava komisije, ono što trebamo vidjeti kako ćemo se baviti posljedicama klimatskih promjena, rasta razine mora, migracija, sigurnosti hrane, deforestacije i tako dalje. Dakle, svega onoga što jest posljedica klimatskih promjena. Bojim se da je klimatska promjena nešto što u e, novoj komisiji će se svesti samo na emisije e, ugljičnog dioksida, jer to jest najveći uzrok e, mnogo toga, ali nije jedini najveći uzrok koncentriranja stanovništva na određenim mjestima, deforestacije i tako dalje. Pitam se kako to veze ima sa zabranom emisija ugljičnog dioksida i e, čini mi se da vi zapravo e, ponovno vrlo usko gledate na stvari. Kakvu poruku šaljemo stanovništvu? Pa mi se moramo pozabaviti cijelim spektrom problema na koji način ćemo ublažiti posljedice ovoga što radimo i prestati raditi što što radimo. Hvala. baviti se posljedicama klimatskih promjena nije nešto što se odnosi samo s ublažavanjem posljedica. Postoje i mnoge druge stvari koje treba napraviti i pokreću se mnoge inicijative i vode se različite politike. Europska unija mora koordinirati sve te aktivnosti kako na nacionalnom, tako i na supranacionalnoj razini i treba sačiniti strategije kojima se može boriti protiv učinaka klimatskih promjena. To je vrlo važno znati. Dakle, ne smije se samo ublažavati posljedice, već se mora raditi i na prilagodbi i na nošenju s posljedicama klimatskih promjena. Dakle, tu nisu bitne samo interne politike, već i eksterne politike. Dakle, vrlo loši vremenski uvjeti, visina razine mora, to već ima vrlo katastrofalne posljedice. Hvala, imate li još drugih pitanja? Nemate u kojem slučaju zahvalit ćemo se našem stručnjaku, pa možemo sada prijeći na izlaganje sljedećeg stručnjaka. gospođa Hojbe koja je viši konzultant za politike. Hvala. Ja ću govoriti o javnom zdravstvu. Kao što znate, zdravlje građana jest jedno od ključnih eh, tema u Europskoj uniji. E, dakle, postoje razine eh, politike na u Europskoj uniji koje su komplementarne u odnosu na nacionalne politike i koje imaju za cilj razmjene iskustava i bolju koordinaciju. Ja ću vam sada izložiti kakva je situacija s javnim zdravstvom u Europskoj uniji, koji e, problemi se javljaju i na koji način Europska unija putem svojih programa i propisa e, se time bavi. Ja bih vam htjela dati sadašnju situaciju i reći kojim se temama bavi Europska unija u tom pogledu. Ako pokušamo sagledati cijelu programatiku i napredak koji je do sad ostvaren, onda e, znamo da je u posljednjih desetljeća došlo do toga da se produžio životni vijek u Europskoj uniji, da je pristup zdravstvenim ustanovama bolji i da općenimo to imamo bolju zdravstvenu zaštitu. S druge strane, e, smanjuje se natalitet i stopa plodnosti, naročito e, na e, istoku i u središnjoj Europi pojavljuje se istovremeno i kronične bolesti. Znamo da će 2060. godine e, stanovništvo starije od 65 godina biti dvostruko brojnije nego li sada. To će rezultirati većim postotkom Alzheimerove bolesti, odnosno većom prisutnošću Alzheimerove bolesti i drugih vrsta demencije. Morat ćemo dakle prilagoditi zdravstveni sustav kako bi skrb koja se pruža bila odgovarajuća te kako bi se financijski mogla pokriti. U to moramo, uz to moramo dodati da će migracija biti veća i da će se e, doseliti više ljudi u Europsku uniju, jer sadašnji porast broja stanovnika Europske unije velikim je dijelom rezultat imigracije. Za vrijeme recesije, odnosno prije recesije, za zdravstvo se izdvajalo jako mnogo u odnosu na BDP. S obzirom na krizu, proračun za zdravstvo se u nekim zemljama znatno smanjio. U primjerice e, Latviji, Rumunjskoj, Portugalu, Španjolskoj, Bugarskoj, Italiji, e, Portugalu. Sada smo ustanovili da od nedavno se počinje ponovno više izdvajati za zdravstvo, međutim izdvajanje za zdravstvo ostaju i dalje na niskim razinama. OECD je u e, studiji e, došao do zaključka da treba napraviti smanjenja u za izdvajanje za zdravstvo, e, da je i povećanje siromaštva u stanovništva, da je dakle to nešto što je uvelike utjecalo na e, zdravstvenim problemima. E, vidjelo se da nezaposlenost, to je studija Svjetske zdravstvene organizacije, da ona izaziva mnoge zdravstvene probleme, uključujući i depresiju. Rezultat toga je sve veća neuravnoteženost u po pitanju e, zdravlja stanovništva. To postoji ne samo te razlike među pojedinim zemljama Europske unije, već i unutar pojedinih zemalja svi faktori ukazuju da je nužno izdvajati za zdravstvo kako bi se spriječile te negativne posljedice. 2010. godine donesena je strategija Europske unije 2020. godine za pametan i uključiv rast, a dobro zdravlje preduvjet je zato. U veljači 2013. godine specifično se u paketu e, za rast i ulaganja spomenulo zdravstvo i nužnost da se naši zdravstveni sustavi ojačaju. Kako bi se smanjile razlike po pitanju zdravstva i da se uvedu e, mnoge inovacije u zdravstvu. Također trebalo bi se uložiti u e, ljudski kapital, drugim riječima, u radnike u zdravstvu. Trebaju se također pokrenuti i zdravstveni programi, višegodišnji program zdravstva, a nedavno je pokrenut i program zdravlja 2014. do 2020. godine. Taj program ima jasne ciljeve, promicanje zdravlja, ali isto tako omogućiti bolji pristup zdravstvenoj zaštiti i bolju inovaciju. Imamo i istraživačke programe. Obzor 2020. koji se jednim svojim dijelom bavi istraživanjima e, e, pojedinih bolesti, uključujući i rijetkih bolesti. Koji su zapravo e, bitni problemima kojima se treba baviti? Sve je više kroničnih bolesti. Kronične bolesti ne smiju se ignorirati četiri glavne kronične bolesti prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji su kronične respiratorne bolesti, diabetes i e, srčani e, i drugi kardiovaskularni problemi. Dakle, e, te kronične bolesti ubijaju tri petine bolesnika. Kronične bolesti su uzrok 86% svih smrtnih slučajeva u Europi. Znajući da je staranje važan parametar zdravlja i da je vezan također i za dugotrajnu zdravstvenu skrb, ali s druge strane spekta nalaze se mladi ljudi koji također imaju mnoge kronične bolesti. Uopćenito kronične bolesti su u porastu. Što e, vrši pritisak na naš zdravstveni sustav kako u okviru samog liječenja tako i financijski 700 milijardi eura godišnje izdvaja se za liječenje kroničnih bolesti, a to zapravo predstavlja 70% troškova za zdravlje u odnosu na e, sve druge bolesti. I za e, karcinom se izdvajaju, izdvajaju velika financijska sredstva. Preko milijuna ljudi primjerice 2013. je umrlo od raka. Više od 50% tih slučajeva odnose se na rak dojke, e, rak debelog crijeva. Znamo da je najveći rizik za dobivanje raka pušenje. Nešto o dijabetesu u posljednjim desetljeća jako se povećao broj oboljelih od dijabetesa. To će samo rasti zato što se pretilost javila i e, zbog toga se to širi kako kod odrasle populacije, tako i kod djece. Što se tiče faktora rizika, smatramo da se na tom polju može učiniti mnogo. Faktori rizika za oboljevanje od tih bolesti uveliko su istraženi. To je učinila Svjetska zdravstvena organizacija. Radi se o pušenju, potrošnji alkohola, je e, e, e, krivoj vrsti prehrane i neaktivnosti. 86% proračunskih sredstava za zdravstvo se izdvaja za liječenje, a samo 3% za prevenciju. Treba dakle raditi na primarnoj i sekundarnoj prevenciji. Dakle, kako rano otkrivanje bolesti primjerice. I moramo također e-zdravstvo uklopiti u zdravstvenu ponudu. Još jedna e, problematičan aspekt jesu zarazne bolesti i otpornost na liječenje lijekovima koji su e, bore protiv e, infekcija. Ponovno je u rastu tuberkuloza, naročito među migracijskim stanovništvom, sida i druge bolesti koje se prenose spolnim putem. te postoji populacije koje su posebno ranjive, a to su spolne odnosi e, među muškarcima i među zatvorenicima. Hepatitis C također raste u ranjivoj skupini stanovništva. To znači da se moraju osmisliti mjere politike kako bi se borilo protiv tih zaraznih bolesti. Neke se bolesti ponovno javljaju ili javljaju po prvi puta. N1, eh, h n 1 zatim akutni eh, sindrom eh, dišnih puteva koji se pojavio 2009. godine, dakle SARS, a trenutno javlja se eh, ebola koja je jedna od vrsta smrtonosnih groznica. Izrađene su smjernice i procjene rizika kako bi se djelovalo na tom planu. Mnogo je zajedničkih akcija napravljeno vezano za kronične bolesti, borbu protiv raka i tako dalje. A također ćemo zajedničke aktivnosti za borbu protiv side kako i protiv tuberkuloze. Zatim izrađene su mnoge smjernice, primjerice azijski protokol da bi se borilo protiv otpornosti antibiotika, odnosno na antibiotike. E, također radimo puno na borbi protiv rijetkih bolesti. Otprilike 27 do 36 milijuna ljudi u Europskoj uniji boluju od neke rijetke bolesti. što se tiče rijetkih bolesti, moramo reći da je Europska unija poticala posljednjih godina države članice da nešto poduzmu po pitanju rijetkih bolesti. Također radimo na stvaranju mreža referentnih centara u Europskoj uniji kako bismo radili na tome da se izmjenjuju iskustva te da se radi isto tako i na boljoj zdravstvenoj zaštiti. Vrlo je važno kod rijetkih bolesti da se e, dođe do, e, rano do dijagnoze i da se pruži adekvatna zdravstvena zaštita. Što se tiče veće mobilnosti ljudi u Europi, e, misli se da bi se putem europskog e, mreže za rijetke bolesti moglo pomoći e, da se bolje pomogne ljudima koji imaju rijetku bolest. Te mreže trebaju među ostalim omogućiti da se lakše dođe do lijekova. U tom smislu velik broj zemalja e, je e, surađuje sada kako bi se ostvario bolji pristup lijekovima. To se radi u suradnji s farmaceutskom industrijom. E, također radi se na pitanjima vezanim za drogu taj problem javlja se u cijeloj Europi, a to može također uzrekovati i širenjem zarasnih bolesti, primjerice hepatitisa C e, putem ubrizgavanja drogom. Radimo puno toga da se zdravstvena skrb usmjeri na samog pacijenta. A e-zdravstvo je dio rješenja održivo zdravstvene zaštite. Uspostavljeni su sustavi e-zdravstva. Trenutno u većini zemalja Europske unije provode se reforme i te, e, u te reforme uklapa se je zdravstvo putem pilot projekata. Primjerice, pisanja e, recepata elektroničkim putem i slično. A naravno uvode se i nove tehnologije, terapije e, kojima se bavimo. To se radi za čitav niz bolesti i trebalo bi potaći industriju da krene u napredne faze istraživanja. Hvala lijepa. Ako imate pitanje, rado ću njih odgovoriti. Izvolite. Hvala lijepa. Emo, imam pitanje za našeg stručnjaka. Svjesni smo da po pitanju zdravstvene zaštite da se nalazimo u području nacionalne nadležnosti. Međutim, ovo što nam je sada komisija rekla ukazuje na neke nekonzistentnosti. Jer um, zdravstvena zaštita javno zdravstvo mora naravno se baviti liječenjem, ali mora puno raditi i na prevenciji. Primjerice kada su kada je u pitanju uživanje droga. Još nešto. Mediji nam kažu da je EMA, Europska medicinska agencija, koja je jedna od glavnih koja se bavi pitanjima zdravstva, da će ona biti prebačena iz portfelja povjerenika zaduženog za zdravstvo u portfelj povjerenika zaduženo za industriju. Pa u čijem je to interesu? U interesu industrije ili interesu pacijenata? Što se tiče novih tehnologija, pak moram reći da je to vjerojatno nešto što nije racionalna promjena. Kada je povjerenik Fergojgen bio zadužen za ta pitanja, ja moram reći da smo mi u Poljskoj, jesto da bi ministar e, zdravstva, bilo nam je žao da se podržava industrija, a ne pacijent. Primjerice, e, razdoblje kroz koje je vrijedio patent bilo je produženo, što je značilo da veće troškove za zdravstveni sustav jer se nisu mogli e, u koristiti generički lijekovi. Nećemo li se nešto slično dogoditi i sada? Hvala. Vaše pitanje je zaista teško. Kao što sam rekla u početku, uloza, e, e, uloga Europske unije je da bude komplementarna u odnosu na nacionalne politike i da omogući suradnju među zemljama članicama. A, ova tema o kojoj vi govorite, da u Europskoj uniji se daje sada veća uloga i tu imamo velike ekonomske interese, a u okviru programa za zdravlje 2014. do 2020. godine više se e, pozornosti posvećuje rijetkim bolestima, pristupu e, zdravstvenoj zaštiti kako bi se smanjile razlike koje postoje u tom pristupu. Iz tog razloga smatramo da kada se radi o drogama, o ljekovima, da se jednostavno po pitanju lijekova želi dati mogućnost farmaceutskoj industriji da više u tome sudjeluje. Što se tiče svega toga ne znam mogu li sada zaista odgovoriti je li to dobro ili nije e, da su lijekovi dio Europske medicinske agencije. Pa, e, da, mislim da je to pitanje u velikoj mjeri zapravo vezano za ekonomiju, a Evropska unija pokušava uspostaviti socioekonomsku koheziju, uključujući i u zdravstvu. Hvala, sada gospođa Majsner, a nakon toga Peter drei Fragen, aber ich die Dakle, imam tri pitanja, ali kratko ću. Dakle, prvo, e, što se tiče, e, naravno, činjenica da su politike zdravstva u nacionalnom e, zakonodavstvu i da su vrlo različite. Znači, kako vi mislite smanjiti ove nejednakosti u području zdravstva? Zapravo, jer to ide samo putem razmjene informacija, Šta ste pod time mislili? Drugo, govorili ste o migracijama i o e, starećem društvu svakako, a zato nam e, je potrebna i drugačija vrsta obrazovanja za skrb, znači kulturološka skrb, na primjer. Znači veliki udio migranata i sa njihovim drugačijim e, stavovima prema zdravlju i prema liječenju. Znači, možda li nešto tu reći. I treća stvar, govorili ste o prevenciji. I naravno, svuda je premalo novaca, a i premalo novaca time i za profilaksu i prevenciju od strane zemalja članica. Ali u privredi e, mnoga su se poduzeća okrenula upravo pitanju prevencije i jačanju recimo e, prevencije zdravlja vlastitih zaposlenika. Znači možda možete li reći kako privreda može doprinijeti e, i dati doprinos tome. Hvala. E, hvala vam. E, dakle, prvo pitanje što se tiče smanjenja nejednakosti u području zdravlja i zdravstva, za to postoji posebni akcijski plan gdje je ideja politike ujednačiti, odnosno e, pojedinačne intervencije za smanjenje nejednakosti uključiti u glavne programe zdravlja. Međutim, radi se tu i o socijalnim inicijativama, zapošljavanju i tako dalje. Tako da, na primjer, e, smanjenje e, nejednakosti u programima koje se odnose na pretilost Naime, znamo da su e, kronične bolesti nešto što je obično prevalentno u e, kroničnoj populaciji i znamo da imamo i ekonomsku krizu u javnom zdravlju, međutim e, svakako ljudi puše sve više kada su recimo u lošim situacijama nezaposleni i tako dalje. Drugo, tu se onda povećava i broj duševnih poremećaja i mentalnih poremećaja, zlouporaba alkohola i sve ono, to je sve ono čime se bavimo u programima zdravlja 2010. do 2020. Znači pomoći tim ranjivim skupinama, e, osjetljivim skupinama i usredotočiti inicijative na promociju zdravlja i prevenciju kako sa odgovarajućim indikatorima kako bi se te inicijative mogle ispravno e, ocijeniti. Znači u ovom posljednjem programu 2008 do 2013 za pretilost sve su inicijative e, evaluirane. Ima, pokrenute su inicijative za zdravlje u školama, posebice s ciljem prema djeci i osjetljivim skupinama i onda se te evaluacije uzimaju u obzir za sljedeći program 2014. do 2020. Dakle, nejednakosti da, indikatori i evaluacije tu su ključne kako bi se te nejednakosti mogle smanjiti. Drugo pitanje odnosilo se na migracije i kulturološke razlike. Svakako, rekla sam da postoji e, pozitivni priliv, odnosno priliv u smislu imigracije i posebice o zdravstveni rizici zbog migracija kao na primjer povećana učestalost pojavnosti u tuberkuloze e, što je također jedna bitna e, stvar. Znači ovaj kulturološki aspekt koji ste spomenuli jest ključan. A kako smanjiti učestalost? Naravno program promicanja zdravlja, ali i programima za upravljanje bolestima. E, znači, e, upravo e, upravljanje bolesti i integrirana skrb su važni, jer onda imamo ove, ovu vezu između specijalista i liječnika opće prakse i socijalnih radnika. To je također jedno područje rada u kojemu Europska unija putem svojih programa zdravlja kreće naprijed. Znači s pilotskim projektima kreće se u smjeru više integrirane skrbi sa posebnom pozornošću na tim osjetljivim skupinama. Naravno, nadzor i praćenje su također ovdje važni kako bismo politike temeljene na dokazima te kako bismo imali dobar registar s odgovarajućim podacima i ovdje mogli osigurati da ćemo se doista usredotočiti na te ciljene populacije. Dakle, još jednom, e, registri, znam da neke zemlje nemaju upisnike, odnosno registre, e, recimo u Belgiji, na primjer, za infektivne bolesti i to je problematična situacija i to bi trebalo pogledati, ali u ovom trenutku recimo registar, odnosno upisnik za hepatitis C nedostaje. Dakle, evo, dobro mislim da sam rekla nešto o tome. Što se pak tiče starećeg društva, da i ovdje ako uzmemo u obzir da e, će stareće, stareća populacija također naročito utjecati na produljenu skrb. Integralna skrb će biti potrebna, ali se ovdje ne radi o jednoj bolesti, nego više strukim bolestima e, paralelno istovremeno tako da e, su i e, odgovarajuća skrb u bolnicama kao i suradnja između kliničkih djelatnika te e-zdravlje će igrati svoje, e, svoju ulogu u tome kako bi zdravstvene i socijalne službe također bili više ujednačeni i bolje surađivali i na taj način e, bolje surađivali e, u e, učinkovitost, troškovnoj učinkovitosti. Te posljednje pitanje koje se odnosu na inovacije, znači i prevenciju u smislu zdravlja. Što mislite pod inovacijama? Zapravo nisam mislila inovacije, nego znam da u nekim u Njemačkoj, na primjer, u poslovnom svijetu, poslovna zajednica zapravo sudjeluje u prevenciji u zdravlju putem posebnih e, programa za zaposlenike, čime se održavaju u boljem zdravlju, pa možda postoji neki, neka platforma za razmjenu najboljih praksi u tom smislu između zemalja članica, to bi moglo biti korisno. E, aha, Dakle, na primjer, prevencija koja se odnosi na zdravu prehranu i fizičku aktivnost. Postoje odgovarajuća platforma gdje se pozivaju također na sudjelovanje i poslovna zajednica. Znači, poslovna zajednica može biti ovdje partner, znači u smislu prirodno partnerstva, ali mogu sudjelovati i u okviru vlastite tvrtke razvojem e, specifičnih programa prevencije za svoje zaposlenike. Dakle, to je već postojeća platforma, EU platforma e, za ispravnu prehranu i zdravu prehranu i posebice postoje forumi za uključene tvrtke. Dakle, postoje takvi programi kao i programi koje sam e, spominjala u školama a i neki članovi poslovne zajednice uključili su se u to, na primjer Ferrero Rocher i Unilever, na primjer, e, za promicanje fizičke aktivnosti. Dakle, doista postoji sve više javno-prirodnog partnerstva koje ulazi u te programe prevencije. To je već ostvareno. Dobro, slažem se da je to inovacija, isto tako, tako znači ovo premošćivanje privatnog i javnog i to omogućuje i veću učinkovitost jer e, kako se smanjuju dostupna sredstva u javnom sektoru, privatna, privatni sektor može također odigrati svoju ulogu kao dio odgovora. Evo nadam se da sam time odgovorila na vaše pitanja. Hvala. E, poštovani kolege, evo ja ću nastaviti e, voditi naš danasni sastanak i e, pre, e, predati ću riječ gospodinu Petarleu koji želi postaviti pitanje. Zahvaljujem e, predsjedniče. Možda ću ja malo dulje sada E, ovdje govoriti jer ja zapravo sam supredsjedatelj radne skupine za javno zdravlje i posebno e, radne skupine za karcinom. Ovo je moj e, treći mandat zastupnika doma i moja, obično napomena u ovakvim kontekstom je sljedeća i prilično slična, ali zapravo statistički podaci se iz dana u dan pogoršavaju a trendovi uopće nisu pozitivni. Naprimjer, e, e, stope karcinoma rastu, e, vi ste spomenuli neke druge bolesti. I godinama, već godinama Europska unija i zemlje članice Europske unije ne uspijevaju više uložiti u preventativnu skrb. Ta se brojka zadržava negdje na 3%. Međutim, zdravlje je sve vidljiviji prioritet. Imamo partnerstvo za borbu protiv karcinoma, imamo prekogranično zdravlje i zdravstvo, imamo smjernice, preporuke, kodekse ponašanja i tako dalje. Međutim, ono ključno što sam htio ovdje reći jeste da bolesti pre, zapravo su sve raširenije i da posebice kod karcinoma gubimo bitku s ovom bolešću otprilike 30 do 50% e, ljudi u Europi umreće prije ili kasnije od raka. Znači morat ćemo promijeniti svoj pristup e, jer ne kažem da, ćemo, da moramo prijeći na sim, sa simptomatičkog na holistički pristup. Ne kažem ništa o kojem, koji bi pristup bio preferabilan, ali kažem samo da bismo trebali i želim da bismo da budemo učinkoviti. I mislim da 28 zemalja može postići više i građani očekuju više sada od nas. Moramo biti ambiciozni e, u pogledu e, javnog zdravlja i javne zastane skrbi u Europskoj uniji, iako je naravno ovo područje u nadležnosti zemalja članica. Mislim da zajedno, zajedno i zajedničkim snagama možemo kao Europska unija postići više. E, treba nam unija zdravlja i ne bismo trebali e, se izvlačiti time čija je to nadležnost zdravstva. Dakle. I treba nam europski semestar i za područje zdravlja posebice. Jer e, kriza, zdravstvena kriza će, je sljedeća kriza koja će nas pogoditi nakon financijske krize. Znamo da su tu posebice pogođena i osiguravajuća poduzeća i iz toga trebamo ambiciozne ciljeve. Povjerenik Bor e, predložio je da bi se trebalo e, uložiti 5% u preventivnu skrb. A ja smatram da je upravo to ključni i najvažniji element. Naime, zemlje članice Europske unije i Europska unija trebaju u ovom mandatu povećati rashode za prevenciju na 5%. A, I zaključno moje pitanje. E, gdje mislite da bismo mogli biti ambiciozniji, a gdje su najveći nedostaci u politici zdravlja Europske unije? A što se tiče zajedničkog e, istraživačkog centra u Italiji, u Ispri, kako mislite e, da bismo taj zajednički istraživački centar mogli bolje koristiti za svrhe e, jačanja javnog zdravlja? Hvala. Zahvaljujem gospodine Petarle. Imamo još i tri pitanja dodatna gospođa Batir, i gospođa Batarija. I sada predlažem da poslušamo sva pitanja i zajednički onda čujemo odgovore. Znači, evo prvo, gospođa Batir. Ja bih imala pitanje za vas. Da li planirate razviti posebne smjernice za države članice E, koje bi omogućile pristup seoskom stanovništvu i javnom zdravlju jer je riječ o ljudima koji e, moraju putovati ponekad i više od stotinu kilometara da bi došli do liječnika a posebno da bi došli do specijalista. Mogu navesti primjer u Hrvatskoj gdje imamo statističke podatke da dvije žene dnevno umiru e, od raka dojke kada bi se pravovremeno reagiralo kada bi se napravila pravovremena e, prevencija onda vjerujem da bi sigurno i slika zdravlja bila bolja. ljudi koji žive na selu nemaju dostupno e, javno zdravlje nemaju dostupne zdravstvene usluge nemaju dostupne specijalističke preglede e, a važno je da im pomognemo i da im osiguramo zdravstvenu skrb jer su u suprotnom oni diskriminirani a čine veliku stvar za nas jer dok oni žive na selu proizvodi se hrana čuva se biološka raznolikost odvija se život dakle oni su stvarni čuvari prostora i zato ne bi smjeli biti diskriminirani posebno kad je riječ o osnovnom ljudskom pravu a to je pristup zdravstvenom sustavu. hvala E, moje pitanje odnosi se na otpornost na antimikrobiotike. E, upravo je Svjetska zdravstvena organizacija u travnju upravo otpornost na antimikrobiotike e, prozvala jednom od najvećih prijetnji čovječanstvu, znači rezistentne bakterije, razvoj rezistentnih bakterija i E, cijeli taj razvoj koji će nam onemogućiti da čak i bolesti koje se nas smatraju jednostavnim za liječenje se više neće moći izliječiti. Znači to je doista ozbiljna stvar. A također početkom godine čuli smo vijesti da su u Danskoj e, četvr ljudi umrlo od upravo otpornosti na antimikrobiotike. znači od e, mikroba koji su pronađeni i e, kod svinske populacije u Danskoj. Znači to je nešto što, to je pitanje koje je i prekogranično, ali koje prisjeca razne sektore, znači zdravlje, poljoprivredni sektor i tako dalje. Znači kako e, ćemo spriječiti da ovaj problem doista postane prevalentan u svim zemljama. Znamo da su u Danskoj e, recimo 90% e, populacije svinja e, jeste rezistentna na antibiotike. Znači moje pitanje u ovom smislu je planira li komisija neki širi sektorski pristup i strategiju za borbu protiv ovih golemih prijetnji za cijelo čovječanstvo i koji je vaš stav po tom pitanju. Hvala i posljednje pitanje, gospodin Farija. Zahvaljujem. Znači, govorili smo o eboli, ja bi se vratila na to. E, golema se sredstva u, ulažu u proizvodnju e, cijepiva za ebolu, ali Europska unija nije se uključila u te napore. Naprimjer, pre nekoliko dana e, Španjolska je zapravo govorila o potencijalnoj petnji da će morati zatvoriti javnu bolnicu jer je primila pacijenta koji je izgledao kao da ima simptome bole. Na sreću bolnica nije zatvorena, a ja ne vidim da se Europska unija sprema konzistentnije poduzeti nešto po ovoj fronti. Dakle, čeka li Europska unija da ova epidemija dođe u Europu prije nego što će zauzeti neki proaktivni stav po tom pitanju? Evo, hvala. E, izvolite, možete nam odgovoriti na pitanja. Dakle, što se tiče vašeg prvog pitanja investicije u prevenciju, znači s ovih 3% e, proračuna e, u zdravstvu na barem 5%, i vaše pitanje gdje bismo mogli biti ambiciozni u tom smislu. Pa ono što sada čini Europska unija a ja sam to vidjela u nacionalnim planovima za karcinom i za rijetke bolesti, to je da se uspostavljaju ciljevi i e, vjerujem da e, e, da, da ne može, da ne smijemo imati zemlje koje nemaju planove za bolesti i sada. Većina europskih zemalja ima u potpunosti detaljno dobro izrađene planove za na borbu protiv e, karcinoma. E, za rijetke bolesti plan je bio za 2013. i Europa je planirala dati potporu e, zemljama članicama da implementira i provede, znači razvije svoje planove za rijetke bolesti. Cilj je bio 2013. i danas većina zemalja članica Europske unije imaju nacionalni plan za borbu protiv rijetkih bolesti. E, dobra razina detalja u tim planovima se razlikuje između zemalja, ali ono što je važno jeste da postavljanje ciljeva je važno, jer e, bez toga između zemalja bi bilo još više e, nejednakosti i zemlje bi onda E, neke zemlje bi se izrađivale nacionalne planove za recimo karcinom, a druge ne bi. Znači takvi ciljevi na europskoj razini i njihova provedba nacionalne nacionalnoj su jako važni. A ovih 5% kažemo da je jako važno. E, OECD to već govori godinama zapravo da proračun za prevenciju treba povećati jer e, sve što je povezano sa E, skrbi i tretmanom je mnogo skuplje od prevencije. Pa bismo mi htjeli ispriječiti one bolesti koje se mogu izbjeći. Naravno, faktori rizika su jasni, povezani su sa kroničnim bolestima i e, potrošnjom e, alkohola, pušenjem, e, nezdravom hranom, e, fizičkom aktivnošću i tako dalje. Znači, upravo su ovi faktori životnog stila koji su ključni u, tom, u tim naporima. Međutim, za to treba razvijeti politike, a to nije lako. Svaka zemlja treba razvijeti svoje planove u tom smislu e, za više prevencije. To nije lako, ali zašto ne postavljati ciljeve i povećavati prevencijske količine sredstava za prevenciju. Što se pak tiče drugog pitanja e, posebnih smjernica za ruralna područja i intervencije za populacije u udaljenim područjima ili ruralnim područjima, na određen način e, to bi doprinjelo smanjenju e, neravnopravnosti e, u zdravstvu. Govorili smo o tome između zemalja, ali i unutar e, nacionalnih granica to se može dogoditi, recimo između nejednakosti između ruralnih područja i zdravlja u pristupu e, zdravstvenoj skrbi. Naravno, u ruralnim područjima ima manje liječnika, manje bolnica i to je pitanje kojim se treba pozabaviti, a posebice E, u području sekundarne prevencije kao što su skrinizi i rana dijagnoza jer e, to je e, to su isto ključni faktori jer odgađanje dijagnoze je nešto što je za pacijente posebno negativno. Dakle, pacijenti također trebaju biti bolje informirani, trebaju treba im se također e, dati mogućnost inicijative, da bi to moglo se dogoditi moraju biti doista dobro informirani. E, naime, ako raste učestalost e, karcinoma dojke, znači da nacionalni planovi moraju se posebno usredotočiti na to da se daju odgovarajuće preporuke, smjernice za više skrininga i ranih dijagnoza ranog dijagnosticiranja, a možda čak i organizirati kampanje u ruralnim područjima e, koje će posebno biti ciljane i usmjerene na te populacije, kao i lakši pristup skrbi putem povrata sredstava za takve inicijative. Znači, neko je rekao također da e, broj novo e, slučajeva karcinoma eksplodirava. Znači, to je područje e, u kojemu treba zbog tog velikog porasta uložiti više truda. Dakle, još jednom e, upozoram dakle, da bi fokus trebao biti na politikama koje zemlje trebaju provoditi u pogledu specifičnih bolesti. Nadalje, pitanje o otpornosti na antimikrobiotike. to je e, doista jedna od velikih prijetnji i nedavno je to upravo spomenula i Svjetska zdravstvena organizacija koja je sa također OECD-om razvila smjernice za borbu protiv tih izazova ne samo u području ljekova nego i samo e, samih zdravstvenih sustava i zdravstvenog okruženja. Dakle, kad vi pitate koje bi mogle biti e, kroz sektorske aktivnosti u području recimo pod, e, poljoprivrede i zdravstva za borbu protiv toga, evo to ću prepustiti upravo Robertu koji će sada poslije mene govoriti o sigurnosti hrane. I e, onda četvrto pitanje o simptomima ebole i pitanje proaktivnosti Europe glede e, epidemije. Pa zapravo evo nedavno je Europska unija e, e, epidemiju ebole nazvala ozbiljnom zdravstvenom hitnom situacijom i pozvala na procjenu rizika i stanja pripravnosti kako bi se osiguralo da Europska unija bude spremna suočiti se upravo s tom prijetnjom. Znamo da da nismo e, sto 100% zaštićeni i da postoje slabosti, ali ako usporedimo ono što se događa u Africi i e, modeliranje i brojke koje se trenutno proizvode u smislu E, eksponencijalnog povećanja oboljelih, e, onda vidimo da moramo doista e, ostati pažljivi i responsivni i pogledati koji će se odgovorna i reakcija na nacionalnoj razini moće upotrijebiti. Znači trebamo proizvoditi protokole, izdavati smjernice, E, redovita komunikacija o prijetnjama jest e, nešto što je važno i upravo je to ono što moramo učiniti u ovom pogledu. Dakle, ovo je nova prijetnja, to je nova hitna situacija u javnom zdravlju i mislim da je Europska unija do sada učinila prave stvari kao odgovor na to. Evo, nadam se da sam dala odgovor. Zahvaljujem. Hvala vam i zahvalit ću se također na vašem korisnom doprinosu u ovoj temi, te ću prijeći na sljedeći dio radionice. Dakle, temu sigurnosti hrane i zamolit ću gospodina Roberta Pedersona da nam izloži svoju prezentaciju. Zahvaljujem predsjedatelju. Ja ću vam govoriti o politikama Europske unije, o sigurnosti hrane, e, situaciji, stanju, pozadini, trenutnim i budućim izazovima. E, to je donekle prijeporno pitanje kad kada na pokušat ću predstaviti e, i pozadinu politike sigurnosti hrane u Europskoj uniji i neke od trenutnih i budućih izazova. Identificirao sam tri osnovna izazova no, e, bio je vrlo težak proces suziti to na samo tri kandidata. E, dakle, započet ću odmah. Što se tiče kratke pozadine o tome što zapravo podrazumijevamo pod sigurnosti hrane e, i kako se ponašamo u smislu sigurnosti hrane u Europske unije. Dakle, ovdje se radi o uvjetima, praksama kojima se pokušava naša hrana Eh, održavati eh, čistom od raznih kontaminanata eh, i sličnog. No, pristup Europske unije donekle različit, jer mi povijesno pružamo najvišu razinu sigurnosti hrane, zaštite potrošača i javnog zdravstva, ali postavljaju se i pitanja e, zdravlja bilja, zdravlja životinja i tome slično. Dakle, pitanje e, otpornosti na antimikrobne lijekove je savršen primjer toga. Dakle, također pokazuje se koliko su blisko povezani e, ljudsko i životinsko zdravlje. Dakle, postoji malo šira slika i to je zapravo ono što vam pokušavam prikazati kada govorimo o pristupu, europskom pristupu sigurnosti hrane. Ono što je važno imati na umu jest e, da okvir sigurnosti hrane Europske unije e, štiti ljudsko zdravlje i štiti potrošače, ali isto tako ima ulogu i doprinošenju slobodnom protoku robe, odnosno unutarnjem tržištu. Dakle, trenutna politika Europske unije se temelji na općem zakonu o hrani iz 2002. E, i bijeloj knjizi o sigurnosti hrane koja je iz toga proizašla. To je zapravo rezultat e, jednih od prvih velikih prehrambenih skandala, dakle kravljim ludilu. I samo bih istaknuo dvije stvari ovdje što se tiče politike Europske unije u sigurnosti hrane. Zbog čega je ona zapravo jedinstvena i različita od drugih zemalja ili recimo trgovinskih blokova? Prije svega pri načelo predostrožnosti. E, akademski govoreći, ovdje se radi o mehanizmu kojim se zapravo možemo nositi sa znanstvenom nesigurnošću. A sljedeći aspekt je pristup cijelom pristup, cijelom lancu e, prehrambenih namirnica. Mogli smo to nazvati sustavom, no ovdje se zapravo pokušava identificirati one ključne točke u kojima se e, možemo uhvatiti u koštac sa bilo kakvim problemima u sigurnosti hrane. I usporedbi sa politikom SAD-a, oni najčešće gledaju neka krajnja rješenja, primjerice koliko se kemikalije ispiru iz hrane i sl. Jedno od načela u Europi je upravo ta zamisao cjelokupnog lanca i takvog pristupa sigurnosti hrane. Dakle, identificiranje kritičnih točaka i područja u kojima je moguće poboljšati sigurnost hrane. Dakle, što se tiče e, općeg zakona hrani i bijele knjige, iz toga proizlazi horizontalno zakonodavstvo i pretežno je s time rad završen. No postoje neka nerišena pitanja e, što se tiče e, zdravlja biljaka i životinja, a ovo zakonodavstvo se očekuje da će biti dovršeno tijekom 2014. 15. No, ne brinite, mislim da u području sigurnosti hrane mislim da nitko neće ostati bez posla jer ima toliki broj specifičnih pitanja s kojima se moramo baviti. jedna od stvari e, koje su nam na horizontu u smislu politika je da će regulativa sigurnosti hrane biti revidirana unutar procesa refit i što će se zapravo činiti e, razmotrit će se da li još uvijek naša politika ispunjava svoju svrhu. No u smislu sigurnosti hrane e, postoji određeno administrativno i regulatorno opterećenje i troškovi i tu mislim, to ću se vratiti, no mislim da je to važno razmotriti. Dakle, kako će se to razvijati? E, dvije su studije trenutno naručene. Jedna razmatra opći zakon o hrani, a druga e, sustav hitnog uzbunjivanja. Dakle, to je nešto što moramo i dalje imati na umu i razmatrati. Dakle, sljedeći slajd možete u potpunosti ignorirati jer sam identificirao tri osnovna izazova pred nama. Ovdje imamo ih mnogo više. No samo da vam dam predođbu koja su glavna pitanja. Jedna stvar je primjerice globalizacija. klimatske promjene, e, sve veći broj bilateralnih trgovinskih sporazuma, zatim sljedeća stvar, nešto što bih nazvao neki dugotrajniji problemi, primjerice e, bolesti koje se prenose hramnom, kampafilus ili salmonela, Dakle, znamo da su to neke pretnje javnom zdravstvu i tu se također nadovezujemo na pitanje otpornosti na antimikrobne ljekove, jer bakterije evoluiraju i to je velika prijetnja javnom zdravstvu. I konačno, razmatranje novih tehnologija, to bih uključio upotrebu kemikalija, dakle u proizvodnji hrane, e, odnosno kako to koristimo. Moguće da bi to donijela dobrobit proizvodnje hrane, ali moramo biti oprezni što se tiče negativnih učinaka toga. E, što se tiče velika tri, osnovna tri izazova, e, upotrijebit ću neke konkretne primjere za bolju ilustraciju. Globalizacija e, prehrambenog lanca i klimatske promjene. Mislim da je ovdje najvažnije koje kombinirani učinak globalizacije klimatskih promjena. Dakle, zaraze, bolesti, e, da li vezane uz hranu ili e, uz životinsko zdravlje, će se pojavljivati koje do sada nismo susretali. Klimatske promjene će promijeniti prenosnike tih bolesti, načine na koje se prednose i već smo vidjeli neke od prvih primjera toga, primjerice dakle, virus e, tang takozvani. I sljedeća stvar je da će klimatska promjene, klimatska promjene vjerojatno dovesti do promjena u našoj proizvodnji hrane. A to pak može dovesti do povećanja razine toksina, pesticida, dakle postoji cijeli niz područja vezanih uz klimatsku promjenu. I tu se vraćam na ono što je moj kolega već rekao. Zapravo morat ćemo razmišljati o integriranijem pristupu kada govorimo o sigurnosti hrane, klimatskim promjenama ili općenito o sustavima, prehrambenim sustavima. Također bih istaknuo da što se tiče trgovinskih sporazuma čini se da postoji sve veći pritisak e, na našu regulativu o zaštiti hrane u Europskoj uniji. I vjerujem da taj pritisak dolazi i od strane vlada koje žele nove trgovinske sporazume, ali i od drugih eh, dionika u prehrambenom lancu. I ono što smo vidjeli da se događa i na što nas upozoravaju neka, eh, neke organizacije civilnom društvu, jest da doista moramo znati sve detalje eh, prije nego što se pristupa nekim promjenama. Dakle, to je taj pojam e, zahleđenja regulatornog. I mislim da transatlantske trgovor partnerstvo ovdje mogu upotrebiti kao dobar primjer. Dakle, mnogo se propitkivalo naše načelo predostrožnosti, koje je temelj e, europske politike i zakonodavstva o sigurnosti hrane. I to je nešto što se temelji na znanosti. Vratit ću se na načelo predostrožnosti i e, znanstvene nesigurnosti malo kasnije e, s nekim konkretnim primjerima. Dakle, patogeni koji se prenose hranom, kampobakter, salmonela, e, još ima mnogo slučajeva zabilježenih. Drago mi da ste danski primjer e, spomenuli, ja živim u Danskoj. I čak i u Danskoj e, mnogo se govori o salmoneli, ali svejedno ponovno se javljaju, e, ponovno se javlja i to je jedan neprestan problem. Mislim da ga ne trebamo izgubiti iz vida, e, već trebamo razmišljati o tome da bakterije, mikroorganizmi neprestano evoluiraju. I tu dolazimo do otpornosti na antimikrobne lijekove. Dakle, i sa stajališta javnog zdravstva i sigurnosti hrane, e, to je doista važno pitanje. E, Margaret Chen iz WHO je rekla da zapravo ne samo da ulazimo u jedno razdoblje bez antibiotika, već je postantibiotsko razdoblje. Što to zapravo znači? Bolesti, e, zaraze koje smo do sada mogli liječiti će postojati sve teže. Dakle, sve ćemo ih teže liječiti, stvari poput e, upaljeno grlo ili ogreba na koljeno, ogreba na koljeno ozbiljnom stvari, a to će imati pak velik utjecaj na zdravstveni sustav. Zbog čega to spominjem vezano uz sigurnost hrane? Velik dio ovog povećanja otpornosti na antimikrobne ljekove vezan je uz sustave e, proizvodnje e, stoke i otpornost na antimikrobne lijekove je zapravo nešto što je vezano za intenzivni stočarski sustav e, i gustoću dakle uzgoja stoke. Isto tako vezano je uz e, prakse u rasplodu stoke. E, tu možemo napredovati jer ovdje se naglašava kolika je potreba, važnost onoga na čemu vi radite i u tome da i vi komisija radite međusektorski. Dakle, poljoprivreda, javno zdravstvo, zaštita okoliša je sve povezano. E, možda bi dakle bilo bolje zauzeti jedan više sistematski pristup e, našem poslu. I sljedeći primjer se tiče načela predostrožnosti jedna stvari s kojom ćete se susretati u sljedećem sazovu će biti endokrini disruptori. Komisija je jedan plan objavila o razvoju strategije za endokrine disruptore i samo kratko objašnjenje o čemu se ovdje radi bez previše detalja. E, što se događa? Endokrini disruptori zapravo poremete funkciju našeg tijela, promijene funkcioniranje našeg endokrinog hormonalnog sustava i to se povezuje s velik broj zdravstvenih problema od reproduktivnog zdravlja do sposobnosti dakle, muškaraca e, za razmnožavanje do raka, osobito vezanog uz endokrini sustav i isto tako e, sve se više veže uz pretilost. Dakle, mogući utjecaj toga je doista značajan. Na uobičajen način kada se bavimo upravljanjem rizikom zapravo ne funkcionira što se tiče endokrinih disruptora. Jer kada pokušavamo definirati pragove, e, ne radi se o tome na kakvu dozu endokrini disruptori reagiraju, već koliko je dugo, duga izloženost i koji trenutak u vašem životnom ciklusu je bio taj kada ste izloženi endokrinim disruptorima. Dakle, oni su doista odličan primjer toga zbog čega je načelo predostrošnosti bilo sastavni dio politike Europske unije o sigurnosti hrane. Oni nam to nam pruža mogućnost da se nosimo u određenoj mjeri sa znanstvenom nesigurnošću. I dva značajna aspekta e, Europske unije su to načelo, načelo predostrožnosti i e, pristup cijelom prehrambenom lancu. Dakle, to je došlo pod određeni pritisak e, zbog određenih pregovora također. I posljednji primjer uloga tehnologije. Dakle, biotehnologija, uključujući nanotehnologiju, genetski modificirana hrana i krmivo, zapravo pred nas donose niz izazova, a tu će biti nadvezani zakonodavni izazovi. Dakle, GM eh, hrana i krmivo zapravo utječe na naš proces donošenja odluka Europske unije i na to ćemo se e, u budućnosti vraćati. Ono što se sada događa jest da se radi na renacionalizaciji prava da se zabrani GM e, hrana i krmivo i to zapravo također naglašava e, znanstvena sigurnost ili ono što neki govore da se e, odluke donose na neznanstvenom pristupu no prije svega moramo razmišljati koje su pristranosti koje tu postoje i koje dokazi su pred nama, a još uvijek nemamo jedan sustavno utemeljen pristup koji će doista razgledati tu složenu interakciju između sustava proizvodnje i e, zdravlja ljudskog i zdravlja ekosustava zajedno. I ja to smatram jednim od glavnih izazova. Znanost zaostaje kada se pokušavamo baviti tim doista složenim sustavima. Što se nanotehnologije tiče, e, i to je moja posljednja točka, e, tu postoji moguća dobrobit. I postoji jedna ideja kvalitetnog procesa gdje se rizici dobrobiti e, uspoređuju no ono što želim reći na nanotehnologiji i kloniranju životinja, primjerice što nisam konkretno uključio u prezentaciju, no oba ta pitanja e, su nešto čime se bavimo pro trenutnim novim e, zakonodavstvom vezanim uz hranu i uz etička pitanja e, oko kloniranja životinja i velike složenosti tehničke nanotehnologije, nisam baš siguran da okvir ovog novog zakonodavstva je u stanju nositi se sa složenošću tih pitanja. Dakle, zamisla da tehnologija može poboljšati naše živote, ali svakako može negativno utjecati na okoliš, sigurnost hrane, javno zdravstvo. time dolazim do kraja svoje prezentacije, otvoren sam za sva pitanja e, i sam sam zapravo postavio neka pitanja, jer mislim da je jedna od važnih stvari pogledati kako europske politike e, se mogu nositi sa zaštitom potrošača, sigurnosti hrane, javnim zdravstvom i kako to uravnotežiti sa poslovnim interesima. Dakle, to je zapravo možda najveći jedan sveobuhvatni izazov pred nama. I još jedna stvar, sigurnost hrane je tek jedan sastavni dio šire politike o hrani i prehrambenim proizvodima. I moramo razmišljati o složenosti u smislu socijalnih e, odrednica zdravlja, javnog zdravstva, bolesti vezanih uz prehranu. Dakle, u Europskoj uniji tradicionalno smo vrlo sredotočeni na sigurnost hrane, no sada kada postoji ovako složena situacija, trebali bismo pogledati i imati, zauzeti jedan pristup koji se temelji na razmatranju cijelog sustava. Hvala. Hvala gospodine Pedersen. Mislim da svi mi pokušavamo iznaći rješenja i da imamo uravnoteženi pristup među različitim interesima. Otvaram sada raspravu. Mislim da se prvi javio gospodin Stas. Ne znam da li se još i druge kolege žele javiti za pitanja. Evo vidim tri ili četiri ruke koji, eh, kolega koji želi postaviti pitanja. Saslušat ćemo sva pitanja, a nakon toga će na pitanja odgovoriti naš gost. Hvala lijepa. Želim se zahvaliti e, kolegi gospodinu Pedersenu na izvrsnom prilogu koji nam je dao lijepo je opisao situaciju. Ja imam dva pitanja. <clears throat> Prvo pitanje je vezano za sporazum TTIP. Kako možete prokomentirati potpisivanje takvog trgovinskog porazuma u svjetlu zakonodavstva Europske unije hrane? Biste li nam nešto više mogli reći o tome na koji način bi taj trgovinski sporazum mogao utjecati na zakonodavstvo Europske unije na planu sigurnosti hrane. Jer lijepo je čuti da se treba pridržavati najstrožih zakonskih propisa, no ne bi li ipak potpisivanje tog sporazuma moglo imati kao posljedicu izmjene nekih naših propisa. Druga stvar vezana je za propise Svjetske trgovinske organizacije. Jean-Claude Juncker vrlo je jasno najavio da želi da dođe do izmjene zakonodavstva u roku od šest mjeseci. Pretpostavljam da se radi o propisima e, koje su zapravo provedbeni propisi. Ne bi li sadašnji propisi koje, oko kojih se ne može složiti na vijeću, oni vezani za genetski modificirane organizme, ne bi li se oni mogli zapravo podijeliti na dva dijela, na dvije skupine. Možda e, se s jedne strane bi se moglo na nacionalnoj razini zabraniti takve proizvode. Ne bi li komisija mogla utjecati na ono što se događa u vijeću? Možete li to komentirati? Hvala. Sljedeće e, pitanja je kolega Pira. Hvala lijepa. Današnji je stručnjak imao puno rezervi za situaciju u budućnosti. Ja bih htio komentirati sadašnju situaciju. Propisa imamo mnogo, međutim nismo baš ostvarili sigurnost hrane u Europi. Prije nekoliko mjeseci novine Guardian kao i nekoliko medija u Sjedinjim američkim državama su rekli da dvije trećine da dvije trećine peradi koji se prodaju u Ujedinjenom kraljevstvu su inficirani bakterijom. Što se tiče sporazuma TTIP, govori se zapravo o vrlo jednostavnom rješenju, a to je da se bakteriju može e, može vrlo lako isprati korištenjem klora. Međutim, ne znam kako se to može riješiti jer ne znam kako to utječe na same potrošače i je li, tako i, je li visoka koncentracija klora štetna ili nije. Još e, me neke stvari zanimaju. Znam da se hormoni često koriste kada se uzgaja stoka. Zbog toga što jednostavno ako životinje koriste hormone, onda brže rastu. I još jedno pitanje vezano za otpornost na antibiotike mnogi od njih nalaze se u e, životinjskoj životinskoj hrani. U posljednjih 20 godina nije e, proizveden niti jedan novi antibiotik koji bi se mogao nositi sa e, bakterijama koje su otporne. Postoji zabrana za, na uvoz govedane u Europskoj uniji i što nam možete reći o tome? Hoćete li možda nešto učiniti da bi se situacija poboljšala? Hvala. Sada gospodin Balco ima riječ. Hvala lijepa. Gospodine Pedersen, ja sam vas e, pomno slušao, govorili ste o Europskoj uniji, politici sigurnosti hrane. Rekli ste da je u toj politici mnogo pozitivno, jer da želite da izravno poljoprivrednih gospodarstava idu proizvodi na stol. Međutim, za našu je naš je odbor tema genetski e, modificirane hrane vrlo značajna. Možda ovdje pojednostavnim stvari, ali htio bih čuti vaše mišljenje. Krećemo li mi od jedinstvenog tržišta, slobode jedinstvenog tržišta i e, što je zapravo vezano uz to? može li zemlja članica prikupljati određene podatke i može li na osnovu toga uvesti zabranu na genetski modificirane organizme. Da, može, li se to može napraviti na jedinstvenom tržištu? Isto tako, zaštita okoliša, krećemo li od toga, trebamo li zaštititi stanovništvo i određeni okoliš? ako je to polazište kako bi se mogla ukinuti zabrana na e, uzgoj genetski modificiranih organizama. Ili pak zemlje članice mogu li u okviru Europske unije na jedinstvenom tržištu zemlje dopustiti uzgoj genetski modificiranih organizama? Bili to bila demokratska odluka? Primjerice korištenje GMO kukuruza Devetnaest zemalja članica su reke da su protiv toga na vijeću, dok se njih pet izjasnilo e, za to, dakle koji su bili za. Međutim, tih devetnaest zemalja koje je bilo protiv, očito nije bilo dovoljno jer se odluka vratila ponovno komisiji za odluku. Dakle, to je čudno, odluka se donese, E onda ne znamo možemo li prihvatiti da se ona koristi. Hvala. Gospodin Peterle ima riječ. Hvala. U osnovi ja nemam pitanje, međutim htio bih dati nekoliko komentara. Mislim da bi načelno rečeno trebalo potrošača staviti u središte svega. Svi to znate. Kada govorimo o tome da se usklade različiti interesi, lako se može dogoditi da u središtu naše pozornosti ne bude potrošač. Dopustite me da se pozovem na poznatu izreku da je istina negdje u sredini. Međutim, ne možemo nalaziti većinu, o, istinu u većini. Istina je tamo gdje jest. Ako ja smatram da je nešto štetno, jednostavno ne želim uopće raspravljati o tome. Na taj način potrošači se, na taj se način osjećaju potrošači koji kada se raspravlja o različitim temama, uključujući i o genetski modificiranim organizmima. Što se znanstvenika tiče, ponekada oni vide ono što oni žele vidjeti ili što se od njih tražilo da vide. Ponekad se usmiravaju samo na određena obilježa genetski modificiranih organizama. Nitko ne može reći kakve će biti dugotrajne posljedice kontakta između genetski modificirane biljke i one koja to nije. Jednostavno zato što nemamo podataka kojima raspolažemo u prilog ovome ili onom zaključku. Dakle, nemamo sve podatke, čak i kada govorimo o znanosti. I još jedna stvar, moja majka ima 94 godine i svakoga dana koristi mnogo lijekova. Nigdje se ne može pročitati kakve su posljedice interakcije različitih lijekova i to jednostavno nitko prije proučio i to je isto znanost. Hvala. Ne, se da više nema pitanja. A. Hvala. Pa, htjela bih samo komentirati nešto što je malo prije rekao kolega o tome da se meso treba staviti u klor. U, mislim da to ide u krivom pravcu. Ja sam iz Švedske. Mi smo, zahvaljujući dobrom sustavu rasploda i e, dobrim e, zakonima, za uzgoj životinja uspjeli postići da nema toliko bolesti među životinjama i bakterijama. Vrlo rijetki su slučajevi salmonele, a epidemije se ne šire među odnosno bolesti se ne šire od životinje do životinje u Švedskoj uspoređujući to s drugim europskim e, zemljama e, i antibioticima zašto se e, zapravo zašto se bolesti malo šire u e, Švedskoj nego i drugdje. U Danskoj se bolesti šire tri puta više li u Švedskoj, dok na Cipru 60 puta više nego li na Cipru. Zapravo to je jednostavno zato što mi svakoj životinji dajemo puno više mjesta prilikom uzgoja. I ako se tako bude ponašalo neće biti potrebno klor i slično. Hvala. To je bilo dakle posljednje pitanje. Gospodine Pedersen, možete sada odgovoriti. Vaša su pitanja dobra, na neka od njih eh, ne bih rado odgovarao jer su mislim da su vrlo političke prirode. Bilo bi vjerojatno bolje da o nekima od tih aspekata raspravljate u okviru vašeg odbora. Ipak pokušat ću odgovoriti najbolje što mogu. Što se tiče trgovinskog sporazuma s SAD-om i eh, sigurnosti hrane, ono što se meni čini da je važno, sigurnost hrane i sporazum TTIP, pa moramo reći da mnogo ljudi strahuje od mnogo čega, a komisija kaže zaštitići će najviše norme koje sada postoje. Skupina izabranih javnih djelatnika ja moram reći da ja kao europski građanin kažem potrebna mi je transparentnost jer sad ovdje govorimo o pretpostavkama. Moramo vidjeti što će se dogoditi s propisima o sigurnosti hrane, što će se na kraju napraviti, a mislim da e, sve informacije moraju biti javno dostupne. Nadalje, pitanje vezano za genetski modificirane organizme i tu ću obuhvatiti više od vaših pitanja. Postavlja se pitanje koliko fleksibilnosti treba dati zemljama članicama u poljoprivrednoj politici i drugom. Koliko toga vezano je za održavanje jedinstvenog tržišta, a koliko pak se može nadležnosti opet dati u ruke pojedinih država. Dakle, to je odnos između zajedničkog tržišta Europske unije. Ja mislim e, da genetski modificirane ni organizmi jesu bitna e, i nerazjašnjena tema. Ako 19 zemalja se to protivi uvođenju GMO-a, onda možda ipak iza toga nečega ima. Puno toga jest i politička rasprava i vjerojatno ćete o tome ovdje i raspravljati. Što se tiče znanosti, znanost se mora uzeti u obzir, ali i drugi faktori također. Često se bavimo rezultatima medicine, biologije, ali ne možda dovoljno sociologije. Možda bismo morali i dakle društvene znanosti e, uključiti u tu raspravu. Sigurnost hrane i otopina klora. Ima različitih načina. E, postoji razlog za sustavni pristup. I salmonella i e, kompobakter e, su dobri primjeri gdje način proizvodnje može puno utjecati na širenje i pojavu tih bolesti primjenom određenih programa pita se hoće li doći, može li se uštedjeti novac. Zašto je zapravo i došlo do izbijanja tih bolesti? Različite zemlje Europske unije različite primjenjuju te politike. Morate se zapitati kakva je provedba i zaista mislim da je važno inspirirati se najboljom mogućom praksom na tom planu u pojedinim zemljama. A naročito s obzirom na e, rezistentne bakterije. I mislim da evropski e, potrošači jasno kažu da otopina klora nije vrsta E, nije pravi način da se postigne zdravstvena ispravnost hrane. E, gospodine Peterle, vi ste govorili i o znanosti i o tome da e, potrošač mora biti u središtu. Zaštita potrošača jest zaista bila ona koja je bila u središću e, propisa vezanih za zdravstvenu ispravnost hrane i bijela knjiga o tome e, svjedoči. Bilo to naročito vezano isto tako i za neke e, krize, odnosno bolesti koje su izbile. Možda bi se kada se pregovaraju trgovinski sporazumi moglo inzistirati više na zaštitu potrošača. Nadam se da sam odgovorio na sva vaša pitanja, neka od njih moram reći bila su teška. Hvala i za kraj dopustite mi da se zahvalim svim govornicima koji su došli na ovaj današnji sastanak. Hvala vam na zanimljivim informacijama i korisnim informacijama koji će nam vjerojatno poslužiti prilikom saslušanja povjerenika koji ćemo imati u sljedeća dva tjedna. Morat ćemo postaviti E, svim kandidatima za mjesta povjerenika odgovarajuća pitanja. Naši članovi odbora morat će osmisliti ta pitanja. Hvala svima koji su došli na ovaj sastanak. Želim članovima odbora da saslušanja prođu dobro. I za kraj zahvalio bih se tajništvu i svima koji su mi pomogli. Ovo je bilo prvi puta da sam predsjedavao sastankom ovog odbora. Hvala.